gospođe Tomašić, a to je mali obalni ribolov u regijama koje ovise o ribolovu e, riječima izvjestiteljica. Hvala lijepa poštovana gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče Vela, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Slogan ove naše zajednice je Ujedinjeni u raznolikosti, no pravila su dosad manje-više bila univerzalna i nisu priznavala tu toliko isticanu raznolikost a pojedine odredbe zajedničke ribarstvene politike i mediteranske uredbe koje se konkretno tiču malog obalnog ribolova najbolji su primjer toga. sredozemlje i sjeverna mora zakonodavcu i birokratskom aparatu bila su jedno te isto a posljedica takvog pristupa je zakonodavni okvir koji guši razvoj ribarskih zajednica i na jugu i na sjeveru kontinenta prvi korak u izgradnji novog okvira je donošenje definicije obalnog malog obalnog i tradicijskog ribolova na razini europske unije uvažavajući pritom posebnosti različitih ribarskih regija. pozivamo komisiju da u ovom procesu u obzir uzme više različitih kriterija poput veličine plovila upotrijebljenog ribolovnog alata selektivnosti ribolovnih tehnika trajanja izlazaka u ribolov ali i socioekonomske pokazatelje kao što je utjecaj tradicijskog ribarstva na blagostanje lokalnih zajednica. smatramo da je potrebno preispitati mogućnost malog obalnog ribolova u otočnim zajednicama koje zbog egzistencije tradicionalno ovise o ribarstvu i sudjeluju u ribolovnim aktivnostima tijekom cijele godine takva bi odluka bila u potpunosti u skladu s novom inicijativom za otoke kojom želimo razviti sveobuhvatna rješenja za probleme ekonomskog i demografskog odumiranja otoka te očuvanju otočnih zajednica. Uzimajući u obzir negativne učinke administrativnog opterećenja koje u budućnosti treba značajno smanjiti od komisije i država članica tražimo da se kroz nadležna tijela pobrinu da mali obalni ribolov dobiva odgovarajuća sredstva iz europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. tradicijski ribolov važan je segment kulturno povijesne baštine priobalnih zajednica te bi kao takav trebao biti temelj razvitka ribolovnog turizma pozivamo zato komisiju da podupre ulaganja u promicanje ribarskog nasljeđa i diversifikaciju ribarstva u području kulture i umjetnosti. no kako ne bi sve ostalo samo na tradiciji te kako bismo osigurali održivost otočnih zajednica u budućnosti, parlament ovim izvješćem snažno podupire diverzifikaciju sektora ribarstva razvojem komplementarnih djelatnosti te ulaganjem u plovila sigurnosnu opremu osposobljavanje i inovacije pri čemu ključni cilj mora biti financiranje aktivnosti koje su društveno ekološki i gospodarski održive. ove ciljeve moguće je postići samo uz sudjelovanje svih lokalnih dionika poduzetničkih udruga istraživačkih instituta sveučilišta tehnoloških centara te lokalnih i regionalnih institucija pa pozivamo komisiju da im pruži dostatnu potporu kako bi zadovoljili uvjete navedene u europskom fondu za ribarstvo te da poduzme odlučnije korake kako bi se poboljšale njihove mogućnosti financiranja. na kraju bih željela zahvaliti svima koji su doprinijeli izradi ovoga izvješća u prvom redu zahvaljujem kolegama izvjestiteljima u sjeni i svim članovima odbora za ribarstvo koji su svojim prijedlozima i raspravama stvorili vrlo konstruktivnu i pozitivnu atmosferu oko ovoga izvješća. no kao izvjestiteljica posebno bih se željela zahvaliti stručnjacima i ribarima iz hrvatske koji su prepoznali trenutak te svojim znanjem i iskustvom odlučili utjecati na procese u politici ovako otvorena i iskrena suradnja između politike i zainteresirane javnosti vraća vjeru u demokratske procese i budi nadu da zajedno s građanima možemo popraviti sve ono što danas ne valja u europskoj uniji. hvala E, Hvala vam. Pozdravljam izvještaj gospođe Tomašić. E, mali obalni ribolov, je vrlo važan. U Španjolskoj to predstavlja 66% flote, a u Galiciji čak 85% plovila. Dakle, više od e, tri i tisuća plovila. Nedavno je jedno izaslanstvo odbora za ribarstvo posjetilo moju regiju i samo vidjelo koliko tradicionalni ribolov ima važnost u toj regiji. Riječ je o malim obiteljskim ribarima koji koriste selektivne alate, imaju mali učinak na e, okoliš i troše malo goriva. Takvu flotu treba sačuvati, jako je važno za te zajednice. Europski pomorski ribarski fond govori o tome da treba definirati akcijski plan za razvoj konkurentnosti i održivosti e, malog obalnog ribolova. U Galiciji se radi na tome kako bi se očuvao tradicijski e, ribolov i definiraju se načini kako bi se osigurala plasiranje na proizvoda svih tih e, proizvoda i kako bi se poboljšala energetska učinkovitost plovila. Hvala vam. Hvala, Santos, jedna minuta parece me importante que Važno je priznati da ovo izvješće doista brani e, ribarenje u vrlo udaljenim regijama. Ja e, smatram da treba zajamčiti zaštitu tih malih flota i moramo imati prave alternativne projekte u plavom gospodarstvu to je potkrepljeno i znanstvenim istraživanjima. Potrebne su nam poštene gospodarske prilike i pošteno okruženje. Treba vidjeti i koje su prepreke u smislu okoliša. Kad je riječ o diversifikaciji i dobro, dobro edukacije iz ribara, sve je to vrlo važno. Iz svih tih razloga ja bih se nadovezao na ovo što je rečeno u izvješću. Treba proširiti EMFF kako bi se obuhvatilo sustavi koji se koriste e, i o kojima se govori drugdje. Pa budući da imamo vremena, ja ću dopustiti svima koji su se javili da uzmu riječ. Gospodin Marijas. Zahvaljujem. Priobalno ribarenje je održiv oblik ribarenja koji potiče poduzetništvo na području ribarstva, no u nekim državama članicama, otočkim i obalnim područjima oni se oni su suočeni sa recesijom, a i demografskim problemima u zemljama kao što je Grčka koja pati E, zbog mjera štenje i MOU ribarstvo i je izvrgnuto negativnim posljedicama politike trojke i e, tamo je recesija mnogo dublja. Stoga su potrebne mjere promicanja primarnog sektora E, i usredotočivanja na plavo gospodarstvo treba promijeniti politike vezane uz otoke i obalna e, područja i relevantne politike Europske unije. Što se Grčke tiče, treba prestati e, to pljačkanje kroz poreza. Gospođa, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, zajednička ribarstvena politika treba uključiti razumnu definiciju malog obalnog ribolova i način na koji će se podržati taj ključan sektor zadržavanje tradicionalnog načina života na brojnim europskim obalama. Dimenzija i snaga brodova nije bitna. Ono na što se moramo koncentrirati su specifičnosti svih tih regionalnih ribarstva te očuvati te tradicijske oblike na obalnim dijelovima. Zatim moramo poticati i e, rekreativni ribolov te u biti kreativniji kad je riječ o diversifikaciji sektora. Jedino ćemo na taj način sačuvati u Europu ono što čini dio europskog nasljeđa a budućim klijentima europskog brenda, turizam i kvaliteta ćemo jedino na taj način nešto pružiti. Molim vas da saslušate e, i tu zajednicu. Hvala, sad je gospodin jedna minuta. Reforma ove zajedničke ribarstvene politike nije dala doprinos rješavanju velikih problema koji utječu na malo obalno E, ribarstvo. E, dogodilo se suprotno, brojni problemi su pogoršani i sada želimo iskoristiti priliku i vratiti se na ono što već dugo govorimo. Trebamo čvrsto stati na zemlju, mi moramo izaći sa programom koji je usmjeren prema malom ribarstvu i mi moramo imati odgovarajuće modele upravo za specifične probleme ovog sektora trebamo poboljšati prihode tog sektora eh, i intervenirati u lanac vrijednosti ako je to potrebno. Trebamo eh, dobro definirati zaštitu lokalnih zajednica i dati im prioritetni pristup resursima. Nije dobro samo nastaviti govoriti o ovome, trebamo poduzeti konkretne mjere više nego što je to do sada bio slučaj. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Poštovane kolegice i kolege, čestitam kolegici Tomašić na izvrsnom izvješću koje će svakako doprinijeti kvaliteti života malih ribara. Reforma zajedničke ribarske politike započeta u siječnju 2014. godine ima za cilj unijesti inovacije stvoriti nova tržišta i poboljšati kvalitetu života u obalnim područjima. poboljšanje kvalitete života u obalnim područjima nije moguće dok je na snazi takozvani mediteranska uredba iz. two thousand and six godine zbog neselektivnog pristupa i zabrane korištenja tradicionalnih alata i tehnika na području mediterana. zabrane tog tipa dovode do napuštanja tradicionalnih načina izlova i raseljavanja stanovništva posebno s otoka zbog nemogućnosti ostvarivanja osnovnih egzistencijalnih potreba. stoga se slažem kako je potrebno definirati obalni mali obalni i tradicijski ribolov u skladu sa socioekonomskim karakteristikama zaštitom bioraznolikosti i posebnostima različitih regija a ne samo u skladu s dimenzijama i snagom ribarskih plovila s obzirom na činjenicu kako postojeći propisi europske unije nisu zadovoljavajući. hvala lijepa. Hvala, gospođo gospodine povjereniče. Svi se slažemo da se Europska unija mora potruditi ako želi zaštititi tradicijski ribolov. Ovdje govorimo o načinu života kojeg treba očuvati, ali i o gospodarskoj i socijalnoj aktivnosti koja može i dalje biti dobra i konkurentna ako poduzmemo odgovarajuće mjere. Dakle, specifične mjere za specifični oblik ribolova. To je ono što nam je treba a to je posebice važno koncentrirati na specifičnosti određenih regija poput najudaljenijih regija kojima je potrebna zaštita ako žele osigurati preživljavanje e, ribara ti ribari koriste tradicionalne tehnike a te su tehnike e, vrlo ekološke i štite okoliš sve to može ići ruku pod ruku sa gospodarskim razvojem tih područja Zbog toga je jako važno da usvojimo mjere kojima ćemo zaštititi te aktivnosti i da radimo svi zajedno kako bismo potaknuli razvoj i inovacije. Jer ćemo jedino na taj način e, dopustiti tim plovilima da nastave sa svojom e, aktivnošću. Hvala vam. sada i sljedeći gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala vam. Komisija mora podržati inovativne projekte i osmisliti pravne mjere koje će pomoći regijama koje ovise o ribolovu. To znači da moramo prioritete staviti na projekte čiji je cilj zadržavanje radnih mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, promicanje ribolova i turizma te e, gastronomija koja je povezana sa tradicionalnim ribolovom. Komisija mora poticati ulaganja u diversifikaciju ribolova, bilo kad je riječ o diversifikaciji i plasiranju na tržište ribolovnih područja, te razvoju kanala stavljanja na tržište, te promocije proizvoda kroz e, stvaranje lokalnih brendova. Osim toga, jako je važno da i komisija i europske zemlje povećaju kvote koje se daju malim ribarima kako bi se potakla ta vrsta ribolova koja je i okolišno prihvatljiva. To znači da moramo i više sredstva osigurati e, malom obalnom ribolovu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Jakovčić. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Politika kao da je izraz nekoga birokrate iz e, nekog kancelarije na 12. katu, ne znam točno u kojoj ulici u Briselu tako otprilike izgleda nesenzibilnost onoga što upravo imamo u ovom izvještaju kao nešto što je zaista odličan rezultat napornog rada dogovaranja i zato želim izraziti svoju snažnu podršku upravo ambiciji da se tradicijsko malo ribarstvo napokon stavi na ono pravo mjesto na kojem ono zaslužuje unutar europskih politika. naravno da je to iznimno važno za opstojnost mnogih otočkih zajednica naravno da je to bitno za promociju turizma i naravno da je to bitno za enogastronomiju otoka ali i inače primorskih regija. zato želim izraziti snažnu podršku i promovirat ću ovaj izvještaj u hrvatskoj i u drugim otočnim odnosno primorskim regijama europe. Podržavam ovo izvješće i čestitam kolegici Tomašić na prijedlogu da se izmjeni mediteranska uredba i postojeća regulativa o selekciji alata i tehnika. Mali obalni ribolov izuzetno je značajan sa socioekonomskog i tradicijsko kulturološkog gledišta za otočko i priobalno stanovništvo Republike Hrvatske stoga sam i pokrenula inicijativu o proglašenju malog ribolova nematerijalnom kulturnom baštinom republike hrvatske. naime ukidanje malog ribolova u hrvatskoj dodatno je pogoršalo život stanovnika u priobalnim i otočkim područjima koja su ionako suočena s izrazitom depopulacijom stanovništva. mali obalni ribolov s tradicionalnim tehnikama i alatima predstavlja stoljetnu tradiciju u hrvatskoj i bitnu sastavnicu identiteta hrvatskog primorskog prostora. stoga smatram da je potrebno primijeniti regionalni pristup gospodarenja morskim resursima po svim geografskim biološkim sociološkim i gospodarskim specifičnostima kako bi zaustavili postojeće negativne trendove koje je stara zajednička ribarska politika donijela. hvala lijepo. Hvala vam, a sada gospođa Garcia Aguilera na jednu minutu. Gracias, presidenta. Quisiera en primer lugar felicitar a la señora Tomasi porque ha hecho un gran trabajo Hvala vam. Najprije bih htjela zahvaliti gospođi Tomašić zato što je odradila odličan posao i mislim da je ovo na kraju stvarno jako dobro izvješće. Htjela bih istaknuti gospodina povjereniče da gotovo su svi kolege spomenuli da je potrebna nova definicija malog obalnog ribolova. Mm, to je nešto što se vrlo učestalo ponavljanje u ovom izvješćaju. Moramo imati vrlo jasnu novu definiciju. No sama definicija neće biti dovoljna. to tom sektoru treba pružiti jasnu podršku. U ovom trenutku nacionalni akcijski planovi nisu dobili e, pozitivnu ucjenu. Stoga moramo podržati ovaj izvještaj, moramo stvoriti e, jedan ribarski sektor koji će biti povezan s turizmom. I na kraju ću završiti onako kako sam i počela, time što ću još jednom zahvaliti gospođi Tomašić i jasno podržati ovaj izvještaj. Hvala vam, a sada gospodin Kun na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Poštovani povjereniče Vela, mislim da je jako važno da u temeljnoj uredbi e, malo i zanatsko ribarstvo u potpunosti preuzmemo i da osiguramo odgovarajuće financijske e, instrumente u okviru EMFFM. MF-a. E, posto svih ribarskih poduzeća u Europi pripadaju malim zanatskim poduzećima e, ribarstvenim poduzećima i stoga je regionalizacija nešto što je jako važno. Nadam se da će povjerenik Vela osigurati i slobodu državama članicama, da neće reći da svi trebaju ići prema istom modelu, već e, da trebaju postojati e, planovi upravljanja koji će biti e, prilagođeni ciljnim regijama. Mi za Sjeverno more imamo gotov plan koji će biti vrlo važan. Znači uzet će se u obzir plaćanje socijalnih davanja čak i u vremenima kad nema toliko ribarenja i još neke druge odredbe i na taj način e, mislim da će sa Junkerovim planom i tako da se ići u pozitivnom smjeru. Hvala. A sada u ime e, komisije povjerenik Vela. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Pozdravljam izvješće na vlastitu inicijativu o inovacijama i diversifikaciji malog opalnog ribolova u regijama koje ovise o ribolovu. I zahvalio bih gospođi Tomašić na pripremi tog izvještaja. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji je, kao što znate, osigurava strukturnu potporu za zajedničku ribarstvenu politiku i to za razdoblje od 2014. do 2020 je bio rezultat vrlo intenzivnih pregovora između Europskog parlamenta i vijeća. Zahvaljujući tom fondu zemlje članice mogu i najvjerojatnije hoće provesti većinu zahtjeva ili prijedloga iz ovog izvještaja. Ovaj fond osigurava 80% za sve operacije koje su povezane sa malim obalnim ribolovom. Na primjer, mm, pokretanje aktivnosti, sigurnosti zaštita na radu, partnerstva između e, znanstvenika, obuka ribara, cjeloživotno učenje, e, plasiranje na tržište i obrade. No, odgovornosti zemalja članica da u okviru svojeg operativnog e, programa koji je morao biti odobren do kraja 2015. Dakle, na zemljama i članicama kako će E, to pretočiti u konkretnu potporu svojim malim ribarima. Brojke jasno govore. Dakle, to je tek 8% e, bruto tonaže, a predstavljaju gotovo tri četvrtine ili 75% aktivnih e, ribarskih plovila. Dakle, čine tek 12% vrijednosti iskrcaja te 16% dodane vrijednosti, ali u isto vrijeme predstavljaju 48% ukupnih radnih mjesta, a 36% dakle e, ekvivalenta punog radnog vremena. To znači da je veliki e, broj radnih mjesta zapravo e, na skraćeno radno vrijeme. To znači da mali obalni ribolov mm, nije samo glavni, već i jedini izvor prihoda za mnoge obitelji. U svakom slučaju Činjenica je da je mali obalni ribolov i plovila e, da su ključna za preživljavanje zajednica koje ovise o tome. I u potpunosti se slažem s vama. No, isto tako je istina, isto tako je činjenica da industrijska flota također ovisi o obalnim područjima, te da oni čine veliku većinu iskrcaja te e, broja radnih mjesta u Europskoj uniji. Tako da i taj je oblik ribolova vrlo važan za preživljavanje obalnih e, zajednica. Osim toga, vrlo jednostavna činjenica da, da određeni stokovi trenutačno rade, to je da se trenutačno stokovi izlovljavaju prema najvišem dopuštenom ulovu i da zbog toga treba promicati mali obalni ribolov smatram da moramo izbjegavati asimetrične ribarstvene politike no bez obzira na to shvaćamo veliku važnost malog obalnog ribolova što se tiče zahtjeva za kontrolu dopustite mi da vas podsjetim da mali obalni ribolov već ima preferencijalne uvjete za podršku iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to je za instalaciju opreme za kontrolu na plovilu. Što se tiče oslabljivanja zahtjeva za kontrolu, prilikom revizije e, uredbe o kontrolama i inspekcijama. Tu ćemo morati biti posebno pažljivi zato što bi to moglo e, stvoriti veliku opasnost e, za mm, ribarske stokove jer mnoge zemlje članice daju povlaštena prava upravo malim obalnim ribolovima. Bojimo se da ako oslabimo zahtjeve za mali obalni ribolov da bi to moglo potaknuti dodatni ulazak u područje od 12 nautičkih milja novih plovila. I to posebice u ona područja koja su već pod velikim e, pritiskom zbog reguliranog i nereguliranog ribolova ja sam uvjeren da bi dodatno oslabljivanje pravila e, imalo negativan učinak i na gospodarsku situaciju a i na zaštitu okoliša što se tiče definicije malog obalnog ribolova prema uredbi i članku 3. Dakle, time se pokriva plovilo koje je kraće od 2 metra i koje ne, koristi povlačne mreže. O tome se jako puno razgovaralo za vrijeme trijaloga o uredbi o MFF-u. I mnogi kriteriji u okviru točke 1 tog izvještaja su predloženi, analizirani i raspravljeni. No na kraju nismo uspjeli doći do dogovora o novoj definiciji, stoga je ponovno predložena stara definicija. Možda bi o tome trebalo razgovarati, da, ali bojim se da bismo na taj način stvorili neravnomjerne uvjete. I kao zaključak, sve flote, uključujući i mali obalni e, ribolov, moraju osigurati očuvanje okoliša u, i ribljih stokova u obalnim područjima. Jedino na taj način možemo održati, osigurati e, okolišnu, gospodarsku i socijalnu održivost e, otočnih i obalnih područja. E, javnost to podupire. I na kraju imajte na umu da ako budemo oslabili zahtjeve za kontrolu i ako bismo smanjili ili povećali zonu od 12 nautičkih milja, bojim se da bismo dodatno ugrozili život tih zajednica. Ja sam siguran da će suzakonodavac dati svoj prijedlog u okviru plana revizije uredbe o kontroli. Hvala vam svima na vašim vrijednim komentarima. Hvala vam. Hvala, ovime zaključujem raspravu, a glasovanje sutra. Sada dolazimo do